Good afternoon, colleagues, uh, for a next... Dobar dan, poštovane kolege. Imam kratko priopćenje predsjedavajućeg. Imat ćemo prvog ožujka od 12 do 13.30 sati otvoreni sastanak koordinatora i bit će prilike za ramjenu gledišta sa e, predsjednicom e, SRM-a o stanju kada je riječ o nedavnim rezolucijama u sektoru bankarstva i taj će se sastanak također prenositi putem interneta, dakle možda dođete u velikom broju. Imamo tri točke na dnevnom redu, mala i srednja poduzeća, zatim e, trgovci i PDV. Odmah ću dati riječ e, gospodinu Karasu za e, prvu točku dnevnog reda, odnosno treću točku, kada je riječ o financiranju malih i srednjih poduzeća. Gospodine Karas, imate deset minuta. Dame i gospodo, ovo nije prvi put da razmatramo izvješće o financiranju malih i srednjih poduzeća. izvjestitelj za prošlo izvješće je danas ovdje. Ja bih vam htio ukratko iznijeti glavne, u glavnim crtama o čem se radi u ovom izvješću. Dakle, s, o, u proteklim godinama uglavnom smo radili na tome da ojačamo MSP-ove, to je jedan od naših prioriteta i MSP-ovi su i dalje odlučujući faktor u europskom gospodarstvu i zato moramo osigurati za budućnost da kod svakog e, donošenja svakog zakona i e, propisa mislimo na to kakvi će efekti biti na MSP-ove. Dakle, uvijek inzistiramo na tome da se ne ispušta iz vida kakvi će biti učinci na MSP-ove. Tu se i od komisije traži, također i od ESME i SSM-a, da, da vode računa o e, tome, jer uvijek iznova doživljavamo da i kod e, delegiranih akata <coughs> E, se e, dosta često događa da se e, da dolazi do kontradiktornih situacija. U svakom slučaju važnost MSP-ova je nedvojbena i zato je potrebno omogućiti različit, pristup različitim E, vrstama financiranja, MSP-ovima u svim e, životnim fazama, da se tako kaže, i e, novo osnovanim MSP-ovima i onima koji već dulje postoje. I u tom smislu je jedna točka ovog izvješća, a to bi bio, bilo nešto što smo uveli već kod Basel 2, da se kod novih i raznolikih e, opcija za financiranje mora priznati da klasični bankovni krediti i dalje ostaju glavna metoda financiranja za MSP-ove e, i to usprkos u osnivanju unije kapitala neće doći do bitne promjene u tom u tom pogledu. E, Potreba nam je dakle zdravi, stabilan bankovni sektor a jedna od e, središnjih mjera za e, potporu MSP-ovima e, kod dodjele kredita je pomoćni čimbenik za MSP-ove. Dakle, MSP-ovi su više pogođeni krizom od velikih e, poduzeća kad je riječ o pristupu e, tržištu kapitala i o pristupu u financiranju i zato komisija treba e, razmotriti mogućnost da se taj pomoćni čimbenik učini trajnim. Osim toga, važno je da se poduzeća ne opterećuje sa prevelikom birokratizacijom. E, dakle, tu je važno pitanje proporcionalnosti. Potrebne su nam alternativne metode financiranja za MSP-ove, međutim, osim E, pristupa bankovnim kreditima. Zato se mora razviti jedna evropska kultura spremnosti i preuzimanja rizika. To je dio naše tekuće e, rasprave o našim prioritetima u tom smislu jer upravo male banke, male i srednje banke kod u tom pogledu e, također imaju osobiti značaj. I pri tome treba osobito imati na umu, odnosno dati potporu mladim ljudima i mladim poduzetnicima koji se usuđuju dakle, poduz, e, ući u otvaranje vlastitog poduzeća. Koliko velik, koliko je uopće znanja o tome e, koliko mladih poduzetnika uopće znaju da su banke obavezne zapravo davati e, kredite MSP-ovima to znanje svakako valja širiti. Osim toga, moramo sniziti troškove pristupa e, financiranju na tržištu kapitala. I zato e, se vraćam na tek osnovana pod e, MSP-ove. Tu e, se radi o konkurenciji za najbolje e, mozgove i najbolje ideje, a tu e, borbu čini se trenutno gubimo jer je u e, Aziji u usporedbi sa Europom recimo u prošloj godini skupljeno više sredstava za nova e, poduzeća nego u Europi. Dakle, potrebna nam je u Europi jedan zakonodavni okvir za crowdfunding i još neke druge nove e, metode e, tržišnog financiranja. Još uvijek je je teško za MSP-ove iskoristiti puni potencijal u svojoj zemlji članici, ali mi moramo uvjete izjednačiti, potrebno je da ostvarimo jednake uvjete za sve. I zato e, je potrebno e, uvesti jedan one stop shop, odnosno e, jedno, jedno centralno mjesto gdje se gdje vlasnici msp om p-a mogu dobiti sve informacije i obaviti sve što je potrebno. E, a trenutno je situacija zapravo fragmentirana. Samo ako nam uspije da e, neki mladi poduzetnik može E, jednako lako pristupiti financiranju bez obzira da li se nalazi u Madridu ili Talinu e, samo tada ćemo uspjeti sa e, na, sa, uspjeti ostvariti napredak u europskom gospodarstvu. Ja sam u okviru ovog formata, a to je e, izvješće na vlastitu inicijativu, e, pokušao e, unijeti sve što je bilo moguće, ali moramo računati s tim da će još niz kolega aktivno sudjelovati u procesu izrade ovog izvješća i uložiti amandmane kako bismo do kraja šestog mjeseca imali dobar e, kompletan, dobro kompletno izvješće. Hvala lijepa. U ime SID-a gospodin Simon se prijavio. Izvolite. Hvala. Hvala i čestitke izvjestitelju na na vrlo poticajnom i prosvjetljujućem izvješću o ovom važnom pitanju. Mi u SID-u se u velikoj mjeri slažemo sa izvješćem. Mislim da je to zajedničko polazište i pokazuje da želimo ići u istom pravcu, imamo iste ambicije, možda se možemo razlikovati u detaljima oko toga kako ćemo doista ostvariti cilj, ali ovako doista moram reći da osježava koliko smo bliski u stavovima. Imam nekoliko doista sitnica koje trebam reći kada je riječ o finom podešavanju izvješća. No, prije toga za početak samo jedna makro napomena, da se tako izrazim. Izvješće jasno ističe važnost bankarskih zajmova. I to je uvijek bilo tako. No, čitajući izvješće, učinilo mi se da je moje sudjelovanje u ovakvoj raspravi e, zapravo doseglo 26. godinu i kroz čitavo to vrijeme vodimo uvijek jednu te istu raspravu o potpuno istom problemu, odnosno o pristupu kreditiranju poduzeća iste veličine i nije u međuvremenu došlo do bilo kakvih poboljšanja u velikim europskim gospodarstvima, naročito ne u našem gospodarstvu u Ujedinjenoj kraljevini. Zbog toga čini mi se da sve što mi radimo i na visokoj razini izgleda da ne djeluje. I trebamo se upitati, koliko to god zvučalo heretički, je li doista upravo kreditiranje kroz banke ono što nije odgovor kao središnji mehanizam i na koji dalje ne trebamo igrati postoji čitav niz strukturnih razloga zašto banke nikad neće smatrati razumnim da se kreditiranje malim i srednjim poduzećima doista pretvori u veliki dio njihovog poslovanja. Zbog toga bismo trebali usredotočiti naše napore na pronalaženje drugih načina dostavljanja financijskih sredstava u taj dio tržišta. Imamo neke načine kako to ostvariti i tu se vraćam na ove svoje mikronapomene o kreditiranju. U Ujedinjenoj kraljevini imamo programe financiranja zajmova, dakle gdje vlade daju zajmove bankama kako bi banke kreditirale mala i srednja poduzeća. To ne funkcionira, istini za volju, ali budući da su vlade to spremne učiniti, onda možemo razmotriti načine kako to poboljšati ako to neće u konačnici u potpunosti riješiti problem. Također mogli bismo pomoći MSP-ovima da dođu do financiranja u fazi razvoja promicanjem lokalnih banaka, u čemu smo mi u Ujedinjenoj kraljevini loši, a u Europi to ide bolje zemlje članice koje to ne čine bi trebalo potaknuti da to počnu činiti. Trebamo također e, podržati i ulaganja koja podržava javni sektor, e, no mislim da e, tu banke nisu zainteresirane za ovaj dio gospodarstva i zbog toga ne daju tako lako kredite, dakle to bi trebalo razmotriti na javnoj razini. I također e, e, trebamo e, i razmotriti mogućnost kolegijalnog podozanjivanja ili grupnog financiranja i o tome se govori u izvješću o novim platformama za privatno financiranje rizičnog kapitala, equity fondovi koje financiraju privatnici i sve druge nestandardne mehanizme dolaženja do financijskih sredstava. Evo, to je sve ono što valja razmotriti, to neće riješiti problem preko noći, ali mislim da bismo trebali razmotriti to barem kada je riječ o strateškom usmjerenju. Kada je riječ o kreditiranju putem banaka, ako je to još uvijek snažno, trebamo omogućiti bolju informiranost MSP-ova i također trebaju nam one stop shopovi koji će omogućiti bolje funkcioniranje čitavog sustava. I trebamo biti svjesni i to je naročito uloga parlamenta, jer ako to parlamenti ne učine onda tko će. Dakle, trebamo biti svjesni diskriminacije bilo kojeg oblika kada je riječ o financiranju. Dakle, financiranje bi trebalo biti pravedno i pravično, ali to neće omogućiti tržište. Dakle, to je možda zadaća ljudi poput nas. No, na kraju još jednom eh, zahvale i čestitke izvjestitelju na doista sjajnom poticajnom izvješću koje svi možemo podržati i nadam se da ćemo ga moći i dopuniti na razne načine. Hvala. U ime EKR-a govornik nažalost nije mogao doći tako da me je zamolio da pročitam njegovu izjavu. On također zahvaljuje gospodinu Karasu na e, nacrtu izvješća i smatra da brojni prijedlozi koji su zadržani u izvješću su vrlo dobri i on će ih rado supotpisati, no ima i nekoliko napomena. Prvo, htio bi naglasiti da mm, on smatra da unatoč naporima kao pojednostavljenju zakonodavnog okvira za MSP-ove donošenjem novih regulativa, mi zapravo otežavamo situaciju u MSP-ovima koji se teško nalaze, u tome. Dakle, e, treba omogućiti veću fleksibilnost e, ili čak e, ukinuti regulativu u nekim područjima što bi zapravo bilo korisno MSP-ovima, što bi obržalo njihov razvoj i također bi e, potaklo stvaranje novih startupova što bi dovelo automatski do rasta i zapošljavanja. Dakle, tu je važno istaknuti koliko je to značajno, a to je već i rečeno, dakle koliko je važno da MSP-ovi imaju koristi od poreznih olakšica, a ponekad i od izuzeća od poreza, to je od ključne važnosti za njihov razvoj u radnoj fazi, a to bi im pomoglo i u postizanju stabilnih izvora financiranja. To bi se moglo ostvariti tako da se omogući zemljama članicama da sa nacionalne perspektive rješavaju te probleme i stoga smatramo da bi veće usklađivanje zakonodavnog okvira na europskoj razini moglo predstavljati prepreku ostvarivanju tog cilja, dakle to bi svakako trebalo biti jedan od e, predmeta rasprave i također e, gospodine Osek e, unosi neke amandmane na neke stavke. Evo zavolio me da iznesem nekoliko napomena. Dakle, stavke 23-24 kada je riječ o većem usklađivanju, on ne smatra da može to podržati niti kada je e, riječ o usklađivanju u grupnom financiranju, zatim e, stavak 27. kao što je spomenuto, gospodina Ostak bih htio istaknuti važnost poreznih olakšica za MSP-ove. Stavak 9 e, i 10, tu bi se moglo istaknuti E, veće sudjelovanje, veći udio alternativnih izvora financiranja, ne samo banaka, no on također spominje da ne trebamo zanemariti ulogu banaka u financiranju malih i srednjih poduzeća. Zatim, e, stavak 20. slaže se da trebamo pojednostaviti postojeći zakonodavni okvir, ali također on ističe da to treba učiniti na vrlo praktičan način i razmotriti i e, učinke koje bi to imalo u raznim zemljama članicama. I na kraju, posljednji prijedlog amandmana stavak sedmi. Mi ćemo podržati sve stavke koji pozivaju na oklanjanje nepotrebnih barijera u financijskom sektoru, a naročito u korist malih i srednjih poduzeća. No, ovo je dobro polazište za izvješće, bilo je dobrih rasprava i također pozdravlja i otvorenost izvjestitelja za raspravu i iščekuje sa zanimanjem e, i daljnje rasprave sa izvjestiteljima u i druge amandmane. Evo, toliko o riječima gospodina Osaka i u ime e, kluba ALDE gospodin Debakar. Hvala. ja također želim zahvaliti izvjestitelju na ovom nacrtu izvješća koje moram priznati, doista sadrži vrlo zanimljive odlomke i napomene. Ja sam bio izvjestitelj o posljednjoj zakonodavnoj rezoluciji ovdje u parlamentu i e, izvjestitelj Ekona o financiranju malih središnjih poduzeća, kao što je spomenuo gospodin Karas. A kada je riječ o sadašnjem izvješću, treba se nadovezati na prethodna izvješća jer i tada smo iznijeli preporuke komisiji koje treba također ispoštovati i to treba razmotriti. Zašto? Zato jer je komisija predložila akcijski plan za MSP-ove i sada treba vidjeti koji su dijelovi tog akcijskog plana provedeni, koji su polučili neki uspjeh, a koje e, treba e, revidirati ponovno razmotriti i ponovno evaluirati. Prvo, to je bilo prvo, dakle drugo. U izvješću se ističe važnost e, bankarskih kredita. Znamo da je to od ključne važnosti za mala i srednja poduzeća u sadašnjem e, gospodarstvu, ali u posljednje vrijeme nakon financijske krize E, zamolili smo banke da se manje izlažu rizicima i vidimo da se to događa u brojnim zemljama članicama, odnosno dolazi do e, smanjenja kredita, naročito malim i srednjim poduzećima. Dakle, u nekim zemljama vidimo da je količina kredita više i manje ista i onda treba vidjeti koji su kreditni uvjeti, koji su doista stroži i sve to me dovodi do zaključka da jest kreditiranje putem banaka jest važno i da trebamo i dalje zadržati propise o bankama i da trebamo očuvati to pozitivno ozračje kada je riječ o kreditiranju malih i srednjih poduzeća, no treba vidjeti koje novine možemo uvesti u sustav, jer kada govorimo o malim i srednjim poduzećima, nije jedno rješenje ono koje odgovara svima. Imamo start-up poduzeća, imamo poduzeća rizičnog kapitala, zatim e, imamo poduzeća koja e, proizvode ili trguju e, robom koja ne izaziva veliko zanimanje, tako da trebamo doista biti obrazni kada izražujemo preporuka, a trebamo i dalje ojačati gospodarski sustav koji također diktira financiranje poduzeća. Naravno, Unija tržišta kapitala je važna zato jer omogućuje inovacije i e, riskiranje u sustavu i također nove oblike financiranja koje će se moći e, provoditi. Dakle, inovacija brzo napreduje i trebalo bi je spomenuti u ovom izvješću. Ovo izvješće naravno zadrži i brojne pozitivne elemente, no sa svoje strane ću unijeti u obliku amandmana neke od ovih svojih zamisli i nas ću se nadovezati i na prethodno izvješće i istaknut ću ono što je ostvareno do sada što nije i pozvat ću komisiju da poboljša svoje djelovanje u odnosu na ovo što sada vidimo. Hvala gospodine Bakar. U ime Gua gospođa Lopez Bermejo. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući i hvala izvjestitelju. Evo želim samo spomenuti nekoliko elemenata ovog izvješća. Onaj koji objašnjava da su bankarski krediti najvažniji izvor financiranja malih srednjih poduzeća. I sjetite se važne uloge banaka koje raspolažu mjesnim, regionalnim, konkretnim e, znanjima, poznavanjima i koje održavaju dugotrajne, dugoročne veze s malim srednjim poduzećima i implicite, priznaje se da politika i komisija idu nasuprot racionalnom načinu financiranja MSP-a. Biću jasna, problem financiranja malih srednjih poduzeća nije problem e, vrste kredita, modela kredita, to je nešto povezano uz kreditnu koncentraciju i nestabilnost gospodarstva. U okviru finanskog spašavanja u Španjolskoj uz raspačavanje eh, određenih banaka, to je imalo negativan utjecaj na MSP. Mi sve podređujemo financijskim spekulacijama i svijet financija, a poduzeća nisu bi raspolagala dovoljnim e, znanjima kako bi došla do lokalnih tržišta i MSP-ova. Danas imamo situaciju gdje iste financijske grupacije odbijaju zajmove i posvećuju ta sredstva spekulacijama a na taj način mala i srednja poduzeća ostavi bez sredstava. Moramo imati bolju bankovnu i financijsku regulativu i bankarski model gdje ćemo imati e, kontakt sa javnim i regionalnim e, aspektom što će omogućiti poboljšanje financiranja msp a Mi inzistiramo na ovom modelu i ovaj model na kojem inzistiramo trenutno mora biti e, uništen. Najviše hvala. U ime zelenih, gospodin Lambert ima riječ. Hvala, predsjedavajući. Nevjerojatno je vidjeti kako dobro belgijanci surađuju. Eto, govori se da ne, nismo u stanju raditi jedni s drugima, a ovo je najbolji dokaz da možemo. No, nastavit ću na engleskom. Dakle, stopa napetosti koja postoji u ovom odboru kada se dođe do ovako važnih tema je nevjerojatna. Evo, većina čelništva nije tu, većina kolega nisu tu. Dakle, mali i srednja poduzeća očito su jako važna tema. Ili ste možda vi, gospodine Simon, u pravu, eto već 20, kada kažete da već 20 godina se čuje ista melodija. No, Otmar, evo, dopustiti da ti kažem da se, evo, bar ovaj put, donekle ne slažem s tobom. Kada se sreća, e, čita zadnje izvješće Europske središnje banke o pristupu u fondovima, evo, čitam doslovno, male srednje poduzeća europodručja razmatraju e, financiranje kao najmanji problem s kojim su suočeni. Kraj citata, evo, to je ono što kaže Europska središnja banka, dakle <laughs> ja se ne bavim geografijom Europske središnje banke, ali ponekad e, su donekle upoznati sa stvarnošću, dakle ako je to stvarnost, onda su drugi problemi MSP-a puno veći. I u što govori o ovom istom izvješću jest da e, osiguravanje e, potražnje za njihovim proizvodima e, i makroekonomska pitanja su, ne, su predstavljaju najveće probleme. I mi smo donekle u nelagodi kada se govori o opuštanju bonitetnih pravila kako bi se olakšalo financiranje MSP-a. Sjećaš se, Otmar, kad smo zadnji put govorili, razgovarali, pogurali smo ideju koja možda nije bila prava u tom trenutku, ali eto, rekli smo, osvrnimo se na banke i to ne samo na jednu, jedan model, već na razne modele eh, financiranja u bankama, a banke, postoje neke banke koje rade samo jednu stvar, a to je financiranje, odnosno kreditiranje MSP-a i neke se bave isključivo time, kao Redeka, Vambreas i CPH u Belgiji ili još neke druge. Dakle, razne su banke te koje se bave financiranjem, odnosno kreditiranjem malih srednjih poduzeća i možda bismo njima trebali prilagoditi e, financijske bonitetna pravila u skladu sa biznis modelom a ne, prilagoditi to ljudima kojima se, koje treba kreditirati. Mislim, znam da se to spominje u CRD 5, e, no rizični faktor, e, odnosno stopa rizika u vezi sa, povezana sa msp om je nešto što nas čini nelagod, što nas stavlja nelagodu. Zatim, dalje kada razgovaramo sa e, ljudima iz bankarskog sektora, sekuritizacija, o sekuritizaciji kažu da sekuritizacija nije za malo poduzetništvo. To je nešto što može olakšati e, kreditiranje većih poduzeća. Dakle, ovo nije tema kojom se ovdje treba baviti. Dakle, ono što bismo mi predložili, a ne znam da li se to može staviti u izvješće, no za sljedeću rundu e, bankovnih pravila, zašto ne bismo pravili razliku eh, o bonitetnim pravilima po poslovnom modelu? Uzgled bude rečeno, uvidio sam da kada se govori o bankovnoj uniji, tu se govori o doprinosu fondu za eh, sanaciju banaka i to je, to je jedan problem s kojim su bile suočene belgijske banke. Dakle, doprinos tih banaka koje kreditiraju te zajedničke fondove fondove za zajedničko osiguranje su disproporcionalno visoki. Dakle, evo imamo BNP Paribas koja puno malo doprinosi spram eh, sustavnog rizika koji predstavlja, a Rdeka i Van Breda predstavljaju, odnosno jako puno doprinose. Ja bih želio olakšati njihov život i ako se može ikako biti evo, 6 milijardi dakle, eura godišnje on doprinose, milijuna Dakle, to su neke stvari koje se tiču e, reforme strukture banaka. Ja smatram da ako se kaže depozitnim bankama da jedina stvar koja, koja će, im, će im pomoći jeste da e, kreditiraju realno gospodarstvo, a da je sve ostalo, da sva ostala vrata osim tih njima zatvorena, onda neće imati drugog izbora i to će voditi ka novim ulaganjima. I najbolje što mi možemo napraviti za malo srednje poduzeća jeste revitalizirati cijelokupno makroekonomsko okruženje. Znam da mi raspolažemo FCM, ali to je donekle sićušno. Nedostaje strateško upravljanje i zatim ako bismo mogli ulagati u energetiku, ja mislim da je to jako ključna stvar, e, uzgled bi rečeno, ne mislim na ulaganje u nuklearne elektrane, dakle, e, vjetroenergija, sunčeva energija, e, energetska učinkovitost, to je nešto čime se treba baviti malo srednje poduzeće. Dakle, ako energetska učinkovitost postane jezgra europske strategije ulaganja u Europskoj uniji, to je nešto što bi moglo dati predstaviti veliki poticaj malim srednjim poduzećima. Eto, toliko od mene. Hvala. Hvala vam gospodine Lambercu u ime FDD-a. Gospodin zani Hvala. Želim se nadovezati na ono što je rekao Filip jer smatram da je to najvažnije. Bilo kakve statistike ili ankete među malim i srednjim poduzećima ili među poduzetnicima i koje provode oni koji znaju kako je realno gospodarstvo u Europskoj uniji, postavlja na prvo mjesto kao razlog za zabrinutost ne pristup kreditiranju, što se istini za volju poboljšalo s vremenom, nego postavlja na prvom mjestu nedostatak potražnje za proizvodima tih poduzeća. Sve dok Unija ne bude u stanju osigurati odgovarajuću potražnju za takve proizvode, mala i srednja i poduzeća će se i dalje nalaziti u poteškoćama i e, dalje će ići u stečaj. Ako budemo nastavili ovim putem koje je zacrtala gospodarska politika Europske unije, ako nastavimo sa mjerama štednje, ako nastavimo sa jačanjem ponude, a ne potražnje kao što se čini, onda Ovaj prvi razlog za zabrinutost među malim i srednjim poduzećima nikad se neće ukloniti. Osim toga, treba razmisliti o još jednom e, važnom problemu za mala i srednja poduzeća, a to je jedinstvena valuta. Mala i srednja poduzeća najslabijih zemalja posluju sada u drugačijim lošim uvjetima od onih u zemljama sa snažnim gospodarstvima. Naime, mala i srednja poduzeća u perifernim zemljama imaju precijenjeni tečaj u odnosu na njihova gospodarstva i to je doista nešto što im ne ide na ruku. Ja bih se u ovom izvješću daleko više usredotočio na pristup malih i srednjih poduzeća tradicionalnom e, kreditiranju. Ja dolazim iz poslovnog svijeta i smatram da takav kapital nije prikladan za mala i srednja poduzeća i ne smijemo misliti da jedan model koji djeluje u SAD-u gdje je srednja veličina poduzeća daleko veća od europskih poduzeća, da takav model može funkcionirati u Europi. Tržište kapitala i proizvodi tržišta kapitala, obveznice, sekuritizacija nikad neće koristiti malim i srednjim poduzećima, nego samo velikim poduzećima koja već imaju pristup takvim instrumentima. Dakle, ako tako postupamo, to će biti beskorisno. Usredotočimo se umjesto toga na bankarski sektor koji jeste, bit će i u budućnosti glavni posrednik za pristup zajmovima malih i srednjih poduzeća. Treba učiniti sljedeće, odnosno u Uniji mora postojati jedan bankarski sustav koji će biti okrenut ka potrebama realnog gospodarstva i treba postojati jedan bankarski sustav koji će obavljati javnu funkciju, odnosno osiguravati kreditiranje malih i srednjih poduzeća treba odrediti ono što banke mogu učiniti. Znamo da u Europi postoje brojne banke, naročito velike banke, koje veliki dio svoje imovine ulažu u djelatnosti koje nisu povezane sa e, realnim gospodarstvom i to ne stvara vrijednost, ne dovodi do rasta, ne podupire male i srednja poduzeća, nego podržava tek špekulacije, a također i predstavlja sustavni rizik za Uniju, a vidjeli smo koje su posljedice jedne sustavne gospodarske krize i kako te pogađaju mala i srednja poduzeća. Mislim da je to doista u temeljne važnosti i to stoji i u jednom prekrasnom članku od prošlog tjedna predsjednika Federal Reserve uh, iz uh, Minneapolisa koji je jedan od autora sustava spašavanja nakon 2008. godine. On uh, kaže da su banke veliki sustavni rizik i da ih treba raskomadati. Na to se trebamo usredotočiti. Dakle, trebamo fragmentirati bankovni sustav Europi kako bismo osnovali E, bankovne institucije koje će kreditirati realno gospodarstvo. Ostalo nam ne treba i to je najvažnije. E, kada je riječ o dijelu koji se odnosi na nove instrumente, mislim da ovo izvješće doista da je zanimljivu podlogu za razmišljanje kolegijalno pozemljivanje i bez posredovanja u ovom području je e, trend koji sve snažnije se pojavljuje ne samo u Europi nego i drugdje. Dakle, mi ćemo morati porazmisliti o tome i donijeti čitav niz propisa koje će olakšati malim i srednjim poduzećima pristup ovom instrumentu koji se pokazuje korisnim i za financiranje inovativnih ideja koje ne nailaze na odaziv u tradicionalnim kanalima financiranja. Osim toga, trebamo stvoriti preduvjete za osnivanje u Uniji e, doista velikih fondova rizičnog kapitala, javnih fondova koje će financirati inovativne startupove koji inače ne bi naišli na odgovarajući odaziv e, u tradicionalnim e, kanalima pozemljivanja, e, ali takva bi poduzeća mogla predstavljati veliku prednost Europske unije sa novim osnovnim metodama, novim proizvodima i tako dalje. Znamo da takve zamisli ne donose neposrednu dobit i da pače iziskuju velika ulaganja u razvoj infrastrukturu i zbog toga e, privatni investitori se drže podalje od takvih ulaganja. Zbog toga javni sektor treba intervenirati i trebaju moći intervenirati države kako bi podržale ove ideje koje se mogu pretočiti u velike koristi za realno gospodarstvo. I na kraju, Ova napomena nije u uskoj vezi sa ovom izvješćem, ali je također važna. Dakle, najveći problem malih i srednjih poduzeća je konkurentski zaostatak u odnosu na druga poduzeća iz drugih regija, a to je oporezivanje. U odboru taks vidimo da se nastaje nešto učiniti i također smo nastali nešto učiniti odbor ECON kada je riječ o corporate tax. Vidimo da se tu daje prednost velikim poduzećima i to je već narušavanje tržišta koje ide na štetu malih i srednjih poduzeća i mislim da bi to trebalo spomenuti jer je to od ključne važnosti za stvaranje ravnopravnih uvjeta natjecanja između malih i srednjih poduzeća i velikih poduzeća s druge strane, naročito kada je riječ o poreznom sustavu. Najviše hvala u ime NF-a, ovdje je gospodin Anemans trebao govoriti, ali nije nazočan, tako da nam je ostalo još 15 e, minuta za slobno javljanje za riječ. Ne znam da li se netko želi javiti za riječ na ovu e, temu. Dobro, sada predajem riječ gospodinu Karasu. Hvala lijepa na ovoj e, dosta sveobuhvatnoj i temeljitoj raspravi, pri čemu e, svaki, svako izlaganje je imalo jedan općeniti dio, ali i jedan konkretni dio e, gdje je bila riječ o nadopunama i poboljšanjima ovog izvješća. Želim reći sljedeće, ne smijemo se podcjenjivati u proteklim, proteklih nekoliko godina u vezi sa e, novim zakonodavstvom za e, reguliranje bankarskog sektora e, učinjeno je ponešto i za MSP-ove. Bez ovog parlamenta ne bi se e, dogodio dobar dio toga, na primjer e, jačanje malih i srednjih banaka e, bez ovog parlamenta u okviru EFSI-a ne bi došlo do jačanja promotivnih banaka, ne bi bilo platformi za ulaganje i tako dalje. Dakle, mi, nama treba jedna evaluacija onoga što se dogodilo od proteklog izvješća do ovog izvješća. I također i jedna provjera a, učinaka E, nove financijske regulative na davanje zajmova MSP-ovima, ali u ovom izvješću na vlastitu inicijativu radi se o tome da se niti ne napiše jedan izvješćaj, izvješće o bankama, niti o reformi e, strukture bankarskog sektora, jer ta izvješća smo već e, načinili nego mi želimo e, e, usmjeriti kojim putem se treba krenuti što se tiče financiranja MSP-ova. Dakle, mi nismo niti e, rekli da želimo uspjeti da se kompletno financiranje MSP-ova prebaci na nove načine financiranja. Mi ne možemo pomoću ovog e, izvješća e, kreirati novu financijsku politiku, jer za to nam nedostaju i kompetencije. Dakle, mislim da bismo što prije trebali razgovarati o tome na jednom sastanku sa izvjestiteljima u sjeni. Ono što sam ja pokušao je da s jedne strane e, e, govorim o e, financiranju pomoću bankovnih zajmova kao jednom dijelu, a s druge pak strane da se kao E, druge mogućnosti financiranja spomenu e, mogućnosti kao što su crowdfunding i no, slično. Dakle, ne radi se tu o jednom ili ili, nego o jednom i i. Dakle, radi se o tome da i jedno i drugo valja e, omogućiti, odnosno poticati. Ako smatramo da pitanje financiranja nije problem nego e, samo komponenta koja se tiče e, konkurentnosti i e, rasta onda nam ove ovaj, ovo izvješće uopće ne treba jer pitanja konkurentnosti i pitanja rasta ne možemo odgovoriti u okviru ovog izvješća. Ako e, u ovom izvješću kažemo da e, problem nije u pristupu financiranju nego e, u drugim područjima onda nam ovo izvješće nije ni potrebno ja mislim da e, međutim trebamo i ovo izvješće odnosno da moramo se pobrinuti da e, pristup financiranju funkcionira u svim zemljama Europske unije. Hvala lijepa. Many thanks, uh, Mr. Rapporteur, Mr. Još hvala izvjestitelju, gospodinu Karasu. S ovim smo zaključili ovu točku dnevnog reda. Prelazimo sad na sljedeću točku. A tu se radi o izuzećima za trgovce robom, a ja sam e, osobno izvjestitelj. Tako da mogu reći uvodno da CRR e, trenutno e, daje mogućnost izuzeća e, do 31.9.2017. E, e, godine u a to je odlučeno dakle krajem 2015. godine imamo mogućnost prilagođen sustav za investicijske tvrtke i e, poduzeća, ulagateljska poduzeća, no predlaže se da se produži ovaj dogovor do, sve do revizije ovog e, dogovora i eventualnih e, izmjena postojećim bonitetnim, postojećim bonitetnim pravilima ili do 31.12.2020. godine koje god prvo uslijedi. Na taj način moćemo izvjeći situaciju u kojoj e, trgovci osnovnim sirovinama moraju trgovati u problematičnim okolnostima i e, kako stvari sada stoje, slažemo se s komisijom. Prevoditelj napominju da ima velikih problema sa zvukom. Evo upravo sam zaključio govor, ali za sljedeći ću. znati. ovdje se radi doista o jako stručnom, jednostavnom dosijevu, o produžetku e, roka za provedbu, no ispričavam se prevoditeljima. A sada u ime Pučana, odnosno otvaramo raspravu i gospodin Balc se dobio riječ u ime Pučana. Najviše hvala predsjedatelju, hvala na opaskama gospođa Pitkajnen podržava, podržava no e, smatram da bi bilo bolje poboljšati rad o investicijskim tvrtkama i napraviti prikladni, prilagođeni pristup i kao što je već rečeno da se produži ovo razdoblje e, izuzeća jer jasno je da e, bonitetna pravila treba, su, je nužno produžiti. Naš izvjestitelj u sjeni, gospođa Petkajnen, moli komisiju da nam kaže kako stvari napreduju glede revizije, da li postoje već neke, neki planovi i ukoliko imaju rokove da nam ih jave, rokove za kad namjeravaju predstaviti svoj tekst. Evo, to su naše kratke opaske i opaske gospođe Pitikajne na ime Pučana. hvala gospodin Balc. U ime Aldea dobio riječ gospodin Tojrer. Hvala lijepa. Alde se slaže sa predlogom komisije da se produži djelovanja ovih izuzeća za trgovce robom kao što je predviđeno e, uredbom o kapitalnim zahtjevima. Inače bi se moglo dogoditi da dođe do negativnog učinka u sektorima gdje su Trgocirovom osobito aktivni. Jer valja imati na umu osobite osobitosti ovog e, tržišta za trgovinu robom. Dakle, e, trgovci robom nisu jako ovisni o kratkoročnom financiranju, međutim e, mi e, pozivamo komisiju da razmotri i analizira prirodu e, njihovog poslovanja kako bismo mogli donijeti najoptimalniji mogući pravni okvir za njihovo poslovanje. Hvala lijepa. Gospođa Matijas ima riječ u ime kluba zastupnika GUE NGL. E, u redu, ako nje nema, onda riječ ima gospodin Lambert. Hvala lijepa. E, obično je teško svesti dugačku priču na kratku verziju. Ja sam danas e, u suprotnoj situaciji trebam kratku e, priču što dulje pričati, međutim vi me ne želite slušati sedam minuta, pa e, samo želim ukratko reći da se slažemo sa izvjestiteljem i e, želim dodati kad već imam vremena da sam od subote po prvi put u životu postao djed. Evo da bih malo, ja nisam odgovoran niti zaslužen za to, nego moja kćer, ona je ona je ta koja je postala majka. U svakom slučaju e, mi podržavamo izvjestitelja. Divne vijesti. E, Čestitamo. U redu onda imamo 21 e, dan za ulaganje prigovora, dakle do 27. ožujka. Ako ne uložimo prigovor, onda će se ovo smatrati usvojenim. E, time završavamo sa ovom točkom dnevnog reda. Ja bih se sada vratio na prethodnu točku jer sam zaborio e, na tu točku. Dakle, aha, znači e, rok za amandmane za E, izvješće o e, pod točkom 3 izvješće Karas je petog četvrtog a glasanje na odboru Ekon bit će 13. E, ili šestog a na plenarnoj u rujnu. 2016. I time onda dolazimo do posljednje točke na dnevnom redu za danas popodne. Dakle, postoje veliki problemi sa prijevodom jer vaš mikrofon stvara veliki šum, vrlo glasan šum. U redu, evo, promijenio sam mikrofon. Dakle, što se tiče vremenskih okvira, znači za izvješće o MSP-ovima. Za 5.4. je rok za amandmane, 25. 26. 4. glasanje na e, odboru Ekon, a u, na plenarnoj u rujnu. I sada prelazimo na posljednju točku dnevnog reda, a to je zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u vezi s stranjem obveze poštivanja najniže standardne stope. Gospođa Ferrera će nam dati uvodnih nekoliko e, napomena. Hvala lijepa, to ću učiniti u ime gospodina Petera Simona koji zbog važnih razloga nije mogao e, biti sada nazočan gospodin Peter Simon misli da je ovo izvješće vrlo, da se radi o vrlo tehničkom prijedlogu, da se produlji e, rok e, trajanje obveze poštivanja najviše standardne stope od 31.12.2015. na 31.12.2017. E, dakle, radi se o tome da je minimalna stopa PDV-a u zemljama članicama 15%, to vrijedi za sve zemlje članice e, i to je sigurnosna mjera kojom se osigurava e, funkcioniranje zajedničkog jedinstvenog tržišta bez e, remećenja tržišnog natjecanja. Pošto u svim zemljama članicama stopa PDV-a trenutno viša od 15%, ovom odredbom se osigurava manevarski prostor državama članicama i omogućava im se da eventualno donose reforme sustava PDV-a E, ova odredba je revidirana od 1993. pet puta i primjenjuje se do 31.12.2015. 2016. će komisija objaviti akcijski plan e, e, kojim će se osmisliti jedan sustav PDV-a za budućnost. E, time će se odrediti glavne karakteristike PDV sustava i komisija e, predviđa neke reforme kojima će se promijeniti e, neka pravila i prilagoditi sustav. U tim okolnostima i e, dok e, ne bude donešena ta donešen taj konačni prijedlog o izmjenama sustava, prijedlog je komisije da se e, minimalna stopa od 15% zadrži do, za još dvije godine do 31. prosinca 2017 što će omogućiti sveobuhvatniju raspravu u vezi sa predstojećim akcijskim planom o pdv Evo, to je bilo sve. Hvala lijepa. Hvala lijepa Eliza. U ime kluba zastupnika Pučena, gospođa Paunova se ispričala što ne može biti ovdje. Da li neko drugi želi reći? Gospodine Langen, izvolite. Hvala lijepa. E, u osnovi se slažemo sa ovim prijedlogom. Dakle, tu se radi samo o e, jednom e, odobravanju tog postupka, međutim tu postoje neke mm, zanimljive stvari, a to je da se traži produljenje na dvije godine umjesto na pet godina. A osim toga se postavlja pitanje što je sa periodom od 1. siječnja do 1 travnja vjerojatno. Dakle tu sad imamo rupu u zakonu jer e, dosadašnja e, regulativa je istekla 31.12.2015. Dakle, zašto e, se sa ovim tako kasni? Jer uvijek se iznova ponavlja da se želi stati na kraj e, ilegalnim praksama i prevarama u vezi sa sustavom PDV-a, a evo vidimo sada da komisija e, kasni sa ovim prijedlogom. Dakle, ja smatram da je to vrlo čudno što se to dogodilo. Hvala lijepa gospodine Langen u ime kluba zastupnika ECR-a. E, ja sam e, izvjestitelj u Sjeni, želim zahvaliti izvjestitelju gospodinu Simonu. Mi smo se složili sa izvjestiteljem da treba produžiti e, trajanje e, ovog ove obveze poštivanje najmađe standardne stope do e, kraja 2017. jer još uvijek primamo pritužbe od poduzetnika da je trenutni sustav PDV-a opterećenje za njih prema našim informacijama na primjer postoje poteškoće za e, poduzeće da e, poduzeća da e, dobiju povrat sredstava od pdv iz drugih zemalja članica i zato je potrebno reformirati sustav PDV-a a dok se ti taj novi sustav ne osmisli razumno je produžiti do postojeći za e, dvije godine. Međutim, razumijem ovu primjedbu gospodina Langena i e, slažem se da možemo pitati komisiju zašto su kasnili sa ovim prijedlogom, iako smatram da je prijedlog razuman. U ime e, kluba zastupnika ALDE, izvjestitelj bio gospodin Jese koji je morao otići kod e, klub grupa zastupnika zeleni gospodin Urtasom koji je također morao otići, tako da sada imamo još malo vremena za spontano javljanje za riječ, ako netko želi riječ. Ako ne, možemo ranije završiti sa ovim sastankom. E, htio bih završiti prije nego što E, još nešto kažemo o vremenskim rokovima, e, još jednom dajem riječ gospođi Ferrera u ime izvjestitelja. Izvolite. Well, thank you very much. Hvala lijepa. Mislim da nema velikih problema e, među nama, među e, neslaganja među e, članovima našeg tima na izradi ovog izvješća. Međutim, ovo što je rekao kolega Werner Langen, mogu reći da se i ja slažem s time, odnosno nije mi jasno zašto je komisija ovako kasno dala ovaj svoj prijedlog što se tiče predloga da se produlji za dvije godine, to je vrijeme koje je potrebno da se dovrši reforma postojećeg sustava PDV-a. E, mi e, pomno pratimo borbu protiv e, prevara sa PDV-om, ali naravno bilo bi zanimljivo saslušati komisiju, odnosno potvrditi da li e, na ispravan način interpretiramo poziciju komisije. Hvala lijepa. Upravo sam dobio informaciju da je komisija primila na znanje ovo pitanje i da će e, odgovoriti na pitanje da li je prijedlog da se rok da se trajanje ove obveze produži samo za dvije godine E, dakle razloge za upravo takav prijedlog. Dakle, imamo sad 21 dan za primjedbe, dakle do 20 od 25. veljače. Ako ne uložimo prigovore, e, prijedlog će se smatrati usvojenim. I time smo došli do kraja ovog sastanka. Želim vam ugodnu večer. Hvala.